putem treće la Dame i gospodo, prelazimo na obrazloženje glasovanja. Molim vas da razgovore nastavite vani. E, izvješće Desernes, e, Gospodin Kaputo ima riječ. Grazie, presidente. Hvala. Danas sam glasovao protiv dodatnog uvoza 35 tisuća tona maslinovog ulja iz Tunisa. To je pogrešna odluka koja ne pomaže izvoznicima iz Tunisa, a povećava opasnost od prijevara na teret europskih potrošača, također i otežava situaciju talijanskih proizvođača. Današnja odluka dolazi nakon 2015. godine kad je uvoz tuninskog ulja povećao se za 400% i taj novi kontingent može se pribrojiti sadašnjih 56.600 tona bez carine koji je već predviđen e, sporazumom između Europske unije, što znači da se ti proizvodi pod olakšicom uvoze u velikim količinama i na taj način e, to pogoduje samo većim prijevarama i prikriva se izvor proizvoda i također pomaže i e, nepravedno tržišno natjecanje na teret europskih proizvođača. Dakle, ja se ne bunim protiv pomoći, nego protiv načina pružanja pomoći. Europska unija mora pomoći Tunisu, ali to ne smije ići na štetu naših proizvođača maslinovog ulja. Gospodine Golniš. Ja ću vrlo kratko. Imam dojam da nemamo prijevod na francuski jezik, tako da nisam na francuskom mogao pratiti izlaganje kolege. Ispričavam se. Nastojat ćemo riješiti taj problem. Gospodin Hanan ima riječ. Nema ga. Gospodin Jar ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, s jedne strane e, veselimo se što je ovo izvješće usvojeno jer naravno da je trgovina najbolja vrsta pomoći, trgovinski odnosi stvaraju gospodarski rast, a gospodarski rast stvara radna mjesta, a to stvara blagostanje. E, međutim, upravo kad je riječ o poljoprivrednim proizvodima, e, moramo voditi računa o eventualnim e, štetama za naše vlastito tržište E, maslinovim uljem je naše tržište prezasićeno i još dodatni uvoz može dovesti do pada cijena e, što bi bilo e, na štetu naših proizvođača molim da se dakle usvoje kompenzacijske mjere za naše proizvođače. Hvala gospodin Takola ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Važno je podržati Tunis, naročito u njihovom putu prema demokraciji. To je doista nužno potrebno na sjeveru, na sjeveru Afrike, a također i u ostatku kontinenta. No trebamo očuvati i našu proizvodnju maslinovog ulja na jugu Europe i treba također ispoštovati standarde kvalitete proizvodnje maslinovog ulja. Sada kada je kota mesarinskih proizvoda povećana, mislim da prethodne kvote ipak ne bi bile dovoljne i slažem se s onim što je rekao gospodin Caputo. Hvala. Gospodin Mamikins ima riječ. Prezima na izvješće Grostet. Hvala. Ovo je pokušaj Europske unije da se dalje razvije zakonodavstvo o zdravlju životinja. Često se lijekovi razvijaju ne samo kako bi liječili životinje, nego i ljude. Ovaj prijedlog rezolucije nastoji poboljšati pristup postojećim lijekovima i podržati razvoj novih lijekova te pojačati borbu protiv otpornosti na antimikrobike. O tome se razgovaralo na plenarnoj sjednici ovoga tjedna i e, zato sam glasala za. Gospodin Hanan je ovdje, gospodin Jar. Gospodine Jar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Poljoprivreda snosi svoj dio odgovornosti e, što se tiče upotrebe e, lijekova. ljekova tu se treba voditi računa o tome da se ljekovi upotrebljavaju na primjeran način, da se vodi računa o dobrobiti životinja. E, vodeći računa o mogućoj pojavi rezistencije na antibiotike. Međutim, to je samo dio problema. Naravno da i taj dio moramo riješiti. Mi smo za to da se nađu dobri kompromisi. Želimo zabraniti internet trgovinu antibiotika, e, želimo minimirati upotrebu antibiotika i želimo e, da se uvede e, postupak odobravanja za takozvane rezervne antibiotike. Hvala lijepa. Prelazimo na izvješće na Riječ ima gospodin pospišu. Hvala. Gospodine predsjedavajući, ovo se odnosi na veterinarske lijekove. Ovo je već uređeno direktivama, sada se nastoji poboljšati zakonodavstvo u ovom predmetu, što pozdravljam. Međutim, ne smijemo širiti ovlasti Europske unije i nastojati urediti što više područja, nego trebamo bolje urediti ono što već jest uređeno. I to je glavna namjera ove uredbe i zbog toga sam ja glasovala za to, jer uvijek podržavam dobrobit životinja i doista mi je drago što to uživa veliku potporu parlamenta. Hvala, gospodine Mamekins, izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. <clears throat> Pozdravljam novi prijedlog financiranja Europske agencije za lijekove Uloga agencije u registraciji veterinarskih lijekova treba se poboljšati. Sada svaka zemlja članica ima svoj vlastiti sustav, no treba nam zajednički nazivnik. Također pozdravljam promjene kojima se sužavaju ovlasti komisije, tako da ćemo mi sudjelovati u postupku suodlučivanja, ne se baviti samo provedbenim aktima kao prije. I dobro je da ćemo imati revizije svakih pet godina i zato sam glasovao za to. Gospodin Jar. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Želim samo dodati jednu nadopunu. U osnovi se možemo složiti sa ovim izvješćem. E, drago mi je što je u području e, poljoprivredne proizvodnje sve vrlo jasno, međutim imam samo jednu molbu da u ovim okolnostima koje e, smo sada etablirali E, u području poljoprivredne i e, proizvodnje i u području veterinarstva da te e, standarde sada uvedemo i u području ljudske medicine za ljude. Dakle statistički je gotovo nemoguće E, dobiti podatke o upotrebi antibiotika e, kod ljudi e, tako da ove, ovo što smo postigli u području veterinarske medicine o tome možemo u području ljudske medicine samo sanjati. Hvala gospodin Kelly. Hvala. Meni je bilo zadovoljstvo podržati ovo izvješće i drago mi je što je ono usvojeno. Bavim se ovime već e, niz godina i mislim da postoje dijelovi društva koje ne hvalimo dovoljno zbog dobro obavljenog posla, naročito ovdje u Europi, gdje, kao što je rekao gospodin Jar, imamo dobar sustav sljedivosti proizvoda od gospodarstva do polica u trgovinama. I to treba nam pomoći u očuvanju naše reputacije o tome. Zbog toga je ovaj prijedlog vrlo prikladan. E, želimo naravno osigurati poštivanje zakona i kao što je rekao gospodin Jar, prava je opasnost da prodaja putem interneta nije uvijek ono što želimo da bude i zbog toga trebamo doista pažljivo postupati kako bismo očuvali reputaciju proizvoda, a također i naše profesije koja, kao što sam rekao, je primjerna. Hvala. Prelazimo na rezoluciju o ekonomiji koja se temelji na podacima. Hvala, ja podržavam ovu rezoluciju, naročito spomen digitalnih znanja i vještina. Ako želimo da naši građani doista iskoriste mogućnosti digitalnog svijeta, trebamo koordinirano djelovati diljem zemalja članica. Trebamo također izobraziti naše građane u digitalnim vještinama, u školama, na sveučilištima, u klubovima umirovljenika na radnom mjestu. I to je od najveće važnosti, zato jer ako nemamo potrebnih znanja, ne možemo iskoristiti potencijale jedinstvenog digitalnog tržišta koje može podržati europsko gospodarstvo. Znanje o e, digitalnim e, znanostima treba biti u srži onoga što činimo. Kao što je rečeno na sastanku na vrhu jučer, treba organizirati sastanak na vrhu digitalnim vještinama kako niti jedan građanin ne bi e, zaostao o ovoj digitalnoj revoluciji. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala i vama, i predsjednik gospodin Mamikin. Hvala gospodine Mamikin, hvala gospodine predsjedavajući. Do 2020. godine imat ćemo 16 trilijuna podataka, 16 tisuća milijardi podataka, što znači da će se to značajno povećati. U slučaju 40 bajtova to znači da ćemo imati 5200 gigabajta po stanovniku. Potencijal je ogroman e, i trebamo ga iskoristiti. Zato i podržavamo ovaj dokument. On je u interesu potrošača, medicinskih djelatnika, gospodarskih djelatnika i tako dalje. E, zbog toga nam trebaju jasne informacije koje ćemo prenijeti ljudima. Europska komisija se treba za to pobrinuti, a to se odnosi također i na inovacije i ulaganja na europskoj razini nego i na svim ostalim razinama. Hvala. Gospodin Kelly ima riječ. Hvala gospodine predsjedavajući. Zanimljivo je što u ovom izvješću Imamo jedno izuzeće na glasačkom popisu. Ni sami niste znali jesu li ljudi glasovali za ili protiv 26. amandmana. Mislim da to nije u redu. Treba ju nam dokazi o tome kako su zastupnici glasovali i to nam treba za svako izvješće trebamo znati koliko ih je glasovalo, koliko ih je bilo za, koliko ih je bilo protiv. U slučaju svakog izvješća i to trebamo imati za svako izvješće u budućnosti. Inače, ovo je doista važno izvješće i kao izvjestitelj Nadam se da ćemo moći unaprijediti ovo izvješće. Hvala. Da, ali e, klubovi traže poimenično glasovanje ili ne ja zapravo samo obavljam ono što su zatražili drugi. Ne, ne, nisam htio uputiti kritiku vama. Ali mislim da bismo to trebali razmotriti. U cilju zapisnika. Da, postoje amandmani koje bismo trebali provjeriti. To je u redu. Hvala. Prelazimo sada na druge nacrte rezolucije Eritreja. Gospodin Pospiš ima riječ. Hvala. Ja sam podržao ovu rezoluciju koja se bavi stanjem u Eritreji. Stanje je tragično. Eritreja je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta koja pati pod totalitarnim režimom koji svoje građane smatra u osnovi robovima, oni su prisiljeni na neograničenu službu u vojsci, što je bez presedana. Ta zemlja nije zahvaćena lokalnim građanskim ratom, nego je veliki priljev izbjeglica iz te zemlje e, nastao zbog totalitarnog režima. Zato pozivamo režim da ispravi situaciju. Ne znamo hoće li ovo imati ipak e, i ikakav učinak na e, vojnu huntu. Podržali smo ovo izvješće, iako mi se čini da se to neće dogoditi. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Eritreja je danas u vrlo loše situaciji što se tiče poštivanja ljudskih prava, slobode govora, e, resursa zapravo ne postoji neovisno pravosuđe svi e, stanovnici Eritreje od 15 do 80 godina moraju služiti u vojsci i zato su mnogi od njih izbjeglice koji dolaze u Europu nažalost Europska unija nema načina da utječe na situaciju u Eritreji. Trenutna vlada ne vodi računa o tome što mi ovdje govorimo, a ima i vrlo loše odnose sa svojim susjedima, ali ja se nadam da će ova rezolucija pomoći. Hvala lijepa, gospodin Kelly. Hvala lijepa, ja potpuno podržavam ovu rezoluciju koju e, je podastrao moj klub zastupnika e, zastupnika Pučana gdje pozivamo vladu Eritreje da puste sve političke zatvorenike na slobodu e, da prestanu sa terorom nad svojim narodom. E, mnogi mladi eritrejci bježe iz svoje zemlje zbog e, ovakvog e, terora. Osim toga valja upozoriti i na potpuno nedostatak slobode govora i vladavine prava. Ja potpuno podržavam zahtjev da se iz zatvora pusti švedski građanin e, novinar koji je u zatvoru od 2001. Hvala lijepa. Prelazimo na izvješće o Makedoniji. Gospodin Pospišil ima riječ. Gospodine predsjedavajući, ja sam glasao za ovo izvješće u kojem se opisuje trenutna situacija u Makedoniji i e, po fazu u kojoj je ta zemlja u svom postupku pristupanja Europskoj uniji. E, dugoročno gledano u slučaju Makedonije vrlo mi je e, vrlo sam zadovoljan načinom kako se Makedonija nosi sa migracijskom krizom. Oni su uspjeli zaštititi svoju granicu dok je Grčka nesposobna e, uspostaviti kontrolu nad svojim granicama. Dakle, vidimo da je Makedonija važan partner za Europsku uniju. Nažalost, Grčka blokira pristupanje Makedonije Europskoj uniji zbog problema sa imenom. Mislim da to ne bi trebao biti odlučujući faktor kad je riječ o pitanju da li će Makedonija postati članicom Europske unije. Hvala lijepa sljedeći govornik gospodin Mamikins. Hvala gospodine predsjedavajući. Bosna i Hercegovina i Turska su u teškim situacijama što se tiče pregovora o pristupanju Europskoj uniji, a isto vrijedi i za E, bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju. E, ne samo zbog e, konflikta sa Grčkom i Makedonijom u vezi sa imenom. Ovi pregovori nisu još započeli zbog nekih pozicija nekih članica, zemalja članica u vijeću, ali ta zemlja je suočena i sa drugim problemima kao što su e, pomenkanje slobode govora e, nažalost nema e, ne postiže se neki napredak u rješavanju tih problema ali ja sam glasao za ovu rezoluciju ja se nadam da će to biti naš doprinos daljem napretku Makedonije na njenom putu hvala lijepa sljedeći gospodin Kelly hvala lijepa ja sam glasao za ovu rezoluciju osim za amandman 7D koji se tiče e, NATO saveza. Pošto je Irska, kako je Irska neutralna zemlja, ja sam bio suzdržan e, kad se glasalo oko tog, o tom amandmanu. E, važno je da Makedonija ispuni svoje obaveze uključujući i svoju obvezu da se ojačaju i poprave odnosi sa susjednim zemljama. To je vrlo važno. Slažem se sa zahtjevima odbora AFET da se e, angažiramo u e, dijalogu sa Makedonijom osobito pred predstojeće parlamentarne izbore u e, bivšoj Jugoslavijskoj republici Makedoniji. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, gospođa Makovej. Istina je da je Makedonija suočena sa najvećom političkom krizom od 2001. Glas civilnog društva e, sve se jače čuje u Makedoniji. Civilno društvo je aktivno uključeno u e, razrješavanje krize. Potrebna nam je stabilnost u Makedoniji. E, Makedonija ulaže napore e, na svom putu prema e, članstvu Europskoj uniji, to ne smijemo ignorirati. Komisija je zatražila mandat za početak pregovora sa Makedonijom, međutim vijeće je odbilo dati taj mandat. Grčka mislim da bi Grčka trebala dati priznanje i priznati napore koje Makedonija ulaže. E, mislim da e, moramo priznati mjere koje se tamo e, poduzimaju. Inače ćemo izgubiti vjerodostojnost ako ne budemo priznali njihove napore. U redu, hvala lijepa. Sada prelazimo na izvješće o Crnoj Gori. Gospodin Mamikins ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Usprkos problemima u unutarnjoj politici Crna Gora je započela sa pregovorima o pristupanju Europskoj uniji prije četiri godine i jedna je od najuspješnijih zemalja činjenica da je valuta u Crnoj Gori euro e, pokazatelje toga. Prošle godine postignuti su značajni rezultati i što se tiče implementacije vladavine prava. Možda napredak nije onoliko brz koliko smo očekivali, ali razvoj je u svakom slučaju pozitiv. Također obrazovni sustav e, se reformira i ja također vrlo cijenim ovo izvješće. Hvala lijepa gospodin Kelima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam i u vezi s ovim izvješćem glasao za kao i ostatak mog kluba zastupnika. To nije bilo teško jer ovo je dobro izvješće. E, Crna Gora je postigla veliki napredak u mnogim područjima i mi se nadamo da će postati članicom Evropske unije u budućnosti. Imamo mnoge zemlje koje žele ući u Europsku uniju, druge kao Velika Britanija žele izaći. E, u isto vrijeme moramo priznati da je Crna Gora doista postigla ogroman napredak što se tiče građanskih prava, prava žena, a to je doista važno za nas. Moramo pomoći Crnoj Gori da se smanji siromaštvo u toj zemlji i nadam se da će Crna Gora uskoro postati članicom Europske unije. Hvala lijepa, gospođa Makove ima riječ. Hvala. Crna Gora je otvorila 22 pregovora, neka e, poglavlja pregovora, neki su neki su, neka su poglavlja već i e, zatvorena. E, Crna Gori je potrebna podrška u borbi protiv E, terorizma, ali ključni problem e, Crne Gore je korupcija. To je stvarnost i ako e, svjedoci smo da nema ozbiljne osude korupcije, nema pljenidbe imovine Dakle, zakonodavstvo je prilično e, blago i ne izriču se e, adekvatne mjere, adekvatne kazne samo e, kaznenim progonom i izricanjem dovoljno strogih kazni postići će se napredak što se tiče problema korupcije. Ja znam da da Crna Gora e, hoće postići međutim napredak i na tom području. Hvala lijepa gospodin si ima riječ e, u vezi sa izvješćem o bankovnoj uniji. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. 2012 kao reakcija na krizu jedan novi e, set politika iniciranje na razini Europske unije i ja to pozdravljam. Ja pozdravljam sve učinjene korake. E, pozivam vas da ubrzamo sve strukturne reforme u bankovnom sektoru kako bi ga učinili otpornim na moguću buduću krizu, a to se osobito tiče velikih banaka. Mislim da štediše i klijanti E, će od, toga, od tog procesa imati koristi jer će njihovi štedni ulozi biti zajamčeni, e, a u suprotnom će biti predviđene e, kompenzacije neovisno o geografskoj, geografskom položaju klijenata. Hvala lijepa. Gospodin Takula, hvala lijepa gospodine predsjedavajući, ja sam glasao protiv ovog izvješća jer se bojim da smo u Europi uspjeli e, možda i predobro e, u jačanju bankovnog sektora, a za to e, su cijenu platili naši građani i naši porezni obveznici. Ono čega se bojim je da će Europska unija kroz bankovnu uniju postati mrtva unija ja sam protiv to kakvog razvoja, ja sam proeuropski raspoložen, ali bih eh, htio da se Europska unija dalje razvija kao unija neovisnih država. Takve konstrukcije kao što su eh, bankovna unija, eh, ja sam protiv toga. Moramo bankovni sektor držati na zdravim osnovama i e, podalje od zajedničkih politika Europske unije. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Kelly. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. E, moji komplimenti vama na učinkovitom e, efikasnom predsjedanju ovom sjednicom i na tome što imate i smisao za humor iako u vezi sa temom bankovne unije zapravo e, nema previše mjesta za humor. E, meni je jako drago što Europska unija e, pod svoje uzima nadzor, uzela pod svoje nadzor nad bankama jer u maloj zemlji kao što je Irska previše previše se lako dogodi situacija koja je dovela do na primjer prošle e, krize a moramo spriječiti da e, u buduće e, porezni obveznici moraju onda platiti račun takve krize ja se nadam da se to nikad u budućnosti više neće dogoditi hvala lijepa hvala lijepa dva puta Gospodin Anemans ima riječ. Dame i gospodo, e, kriza koja vlada od 2007. u cijelom svijetu dovela je do toga da političari žele ukinuti rizike u ekonomskom sektoru tako što povećavaju e, temeljni kapital i pokušavaju regulirati financijski sektor. Međutim, Europska unija je propustila upotrijebiti takav pristup E, oni pokušavaju e, ići drugim putem i to putem unifikacije e, ovaj novi sustav jamstava za depozite će biti jedan novi novi način mutualizacije rizika i dugova i to nije dobar razvoj. Hvala lijepa, gospodin Grapini. Hvala lijepa. Ja sam glasao za ovo izvješće mislim da nam je bankovna unija potrebna i da će odigrati ključnu ulogu u financiranju gospodarstva, osobito u financiranju malih i srednjih poduzeća. E, mislim da je SSM neophodan, potrebna nam je, potrebna nam je kvalitetan nazor. Ne bismo e, trebali imati pretjeranu e, pretjeranu prudenciju u bankovnom sektoru i prebacivati sve rizike na klijente banaka. E, našim malim i srednjim poduzećima potrebno je osigurati pristup financijama. Ja sam zato glasao za ovo izvješće i drago mi je što vidim da e, komisija e, dobiva svoju nadležnost za ono za što e, treba biti e, odgovorna. Hvala lijepa, time smo završili sa obrazloženjima glasanja i dnevna sjednica se prekida do 3 sata. Hvala.